kojima bi se omogućilo da još više, da se još više javnog novca slije u proračun Europske unije. Međutim, građani bi trebali imati osjećaj da se poštuje načelo subsidijarnosti. Mislim da u ovom domu treba prestati sa centralizacijom i poštivati načelo subsidijarnosti i dopustiti nacionalnim vladama da odluče je li bolje da se odluke donesu na nacionalnoj razini ili u Briselu. Na taj način će popularnost središnje vlasti i angažman građana biti značajno bolji što očekujem da će se dogoditi i u Ujedinjenoj Kraljevini nakon što iziđemo iz Europske unije. Zahvaljujem, a sada dajem riječ zastupniku Zdečovskijom iz Grbopučana. Hvala pa. Možda ja i nisam uh, član stranke Brexit. znam ih Za razliku od njih, ja obilazim naše agencije tako da znam kako one rade. Znam vrlo dobro što Europska unija poduzima i premda se zalažem za to da se Europsku uniju treba reformirati, znam da se ovaj proračun temelji na konsenzusu, a to znači da postoji prijedlog Europske komisije, amandmani i komentari europskih država i njihovih nacionalnih parlamenta te Europskog parlamenta. Ja ne živim u nekakvom mjehuru, za razliku od nekih eurozastupnika koji smatraju da smo mi previše udaljeni od građana. Ja čitam izvješća revizora, u kontaktu sam s građanima i znam da treba povećati sredstva koja su potrebna za agencije za 2,43 milijuna eura Dakle, to je agencija koja je nadležna za Galileo. Ako želimo doista dovršiti preobrazbu te Europske agencije, onda nam doista hitno trebaju ta sredstva. Na taj način ćemo se moći nositi s novim izazovima poput sigurnosti naših sugrađana, zamjena e, navigacijskog signala i drugih e, kapaciteta koje, za koje je nadležna ta agencija.

paní předsedající já myslím že. pa evo mislim da mi neće biti potrebno niti trideset sekundi ja sam e, studirao psihologiju u austriji i tamo je bilo doista mnogo ljudi koji su bili frustrirani dakle bio je veliki broj slučajeva frustracija mi smo to analizirali proučavali i vrlo rijetko se takva dijagnoza može primijeniti na neke eurozastupnike kao što sam to mogao primijetiti e, kada sam studirao psihologiju u Austriji. Zahvaljujem, a sada dajem riječ zastupniku e, zastupniku e, Dragi kolege, gospođo predsjedateljice, Poštovani ministre i povjereniče, neki kažu da ne postoji e, dobar proračun, postoji usvojni proračun i odbeni proračun. Dragi kolege, ja sanjam o tome da ćemo sa e, sutrašnjom odlukom, dakle, ovaj prijedlog e, za proračunsko razdoblje za 2020. godinu da će to biti usvojeni proračun u onoj klasifikaciji i zato vas molim da usvojite ovaj proračun bez obzira na nekakve rezerve ili nedoumice ili sumnje koje bi svatko od nas mogao imati. Zašto? Zato što ovaj prijedlog Europskog parlamenta uključuje inicijative i amandmane koji su podneseni i koji predviđaju povećanje od otprilike 3 milijarde eura za proračune za 2020. godinu što se tiče kohezijske politike. To je korak prema naprijed. To je ono što stvara mogućnosti kako bismo izbjegli situaciju u kojoj e, se nalazimo e, svaki put u zadnjem dijelu programskog e, sedmogodišnjeg razdoblja. Zahvaljujem, a sada dajem riječ zastupniku Kircosu u ime kluba Pučana. Izvolite. Zahvaljujem. Ja bih sada htio reći našim britanskim prijateljima da se ne trebaju bojati. Mi imamo pravila, imamo propise i prema tom e, propisu, znači prema tom pravilu, deficit ne može nadmašiti 3% e, e, BDP-a. Dakle, u Ujedinjenoj kraljevini ta je brojka došla do 4 ili 5%. A premijer je već odlučio i povećati deficit. Dakle, problem će biti ovdje na strani Ujedinjene kraljevine. S druge strane, jasno je da trebamo uložiti dodatne napore kako bismo povećali financiranje, a Europsko vijeće bi trebalo pomoći Europskom parlamentu da bismo postigli ciljeve. Puno hvala. A sada dajem riječ zastupniku Jerubasu iz Tuba Zahvaljujem. E, gospođo predsjedateljice, dragi povjereniče, ministri, dragi kolege i kolegice. E, htio bih čestitati svim onim kolegama koji su došli do kompromisa i do suglasnosti. Mi bismo trebali biti aktivni u izradi proračuna za 2020. godinu i zato je upravo na Europskom parlamentu da izglasa ovo povećanje proračuna e, za 2,2 milijarde u odnosu na prijedlog komisije. E, mi smo ti koji smo predložili 180 milijardi eura kojima bi se treba trebala aktivno financirati borba protiv klimatskih e, promjena, također i e, pomoć malom i srednjem poduzetništvu, e, programi za istraživanje i program Erasmus+. Također program za liječenje tumora. Osim toga, također borba protiv afričke svinske gripe koja je pogodila jako puno poljoprivrednih obitelji u Europskoj uniji. Upravo zato E, moramo e, uzeti u obzir i jako velik e, broj jako velik broj sredstava koja treba izdvojiti zbog za borbu zbog sadržaja koji se širi darknetom. također se moramo boriti i protiv krijumčarenja online, bilo, riječ, bilo da je riječ o oružju ili pak o trgovanju osobama ili o terorističkim dijelima. Vjerujemo da će kompromis biti sutra usvojen. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, kolega Hava, EPP, izvolite. Zahvaljujem. Draga predsjedateljice, drage povjereniče, e, gospodine ministre, dame i gospodo, ja, ja bih vam htio zahvaliti što danas ovdje mogu govoriti. Ja to govorim kao novi e, eurozastupnik koji je bio pomalo u strahu da će ostati sam u ovoj dvorani jer vidim da mnogi izgovore što žele i onda odu. Mislim da bi demokratski bilo da kažemo što mislimo, a onda i saslušamo druge kako bismo naučili kakve probleme imaju drugi. Ovdje je riječ o solidarnosti, riječ je o Europskoj uniji. Dakle, ne želim sada nikoga grditi, ali E, ta moć da ostanemo ovdje u domu, e, ta znači sposobnost da ostanemo ovdje u domu i saslušamo što drugi imaju za reći, zapravo pokazuje tko smo. E, ja nikad neću glasovati za rezove u sredstvima u fondovima, zato što smatram da je nužno osigurati uravnoteženi rast lokalnih zajednica. Dakle, ne možemo tražiti puno djelovanja i rezultate sa malo novaca. Trebamo biti lideri u borbi protiv klimatskih promjena. E, želimo imati e, bolje obrazovane mlade, želimo imati vodeće regije po pitanju konkurentnosti, želimo inteligentne i digitalne gradove, želimo više inkluzije i više socijalne ravnoteže. Upravo nam treba zbog toga odgovorni proračun i upravo zato trebamo ostati ovdje u dvorani i slušati jedni druge te međusobno pregovarati. Sljedeći govornik, gospođa Spiraki, klub EPP. Hvala, gospođo predsjedavateljice, gospodine Oettinger, gospodine predsjednik vijeća, mi smo doista sagledali sve rezove u proračunu 2020. godine, stvaranje radnih mjesta, sredstva za istraživanje i razvoj, jamstvo za mlade i isto tako i sposobnost e, da FC bude svojevrsna pologa u nekim drugim fondovima. Kada pogledate i sam višegodišnji financijski okvir, to znači da za sljedeći proračunsko razdoblje 2021. i 2027. zapravo ćemo imati nedostatke koje ćemo morati potpuniti, a e, treba sagledati taj budući period i treba nam e, ova pravedna tranzicija o kojoj je riječ. Izuzetno je važno upravo za one države članice poput e, moje iz koje dolazimo, a to je Grčka. Treba ćemo pronaći sredstva kako bismo upravo E, se pozavali pitanjima klimatskih promjena i svim ostalim pitanjima moramo sagledati e, sve one rezove koji su predviđeni i iskoristiti sve fleksibilnosti koje nam stoje na raspolaganju. Hvala lijepa. Time smo došli na kraj same rasprave, a sada postupak spontanog javljanja za riječ pet govornika. Prvi gospodin u ime socijaldemokrata. Kolega Zahvaljujem. E, ja sam e, e, liječnik na hitnoj službi u liječu u jednoj gradskoj državnoj bolnici. Dakle, dakle, jako smo malo govorili o zdravlju a riječ je o mnogim životima koji mogu biti spašeni. E, novi program Rescue, kojeg sam i sam podržao, od sutra će dobiti 156,2 milijuna eura i on je iznimno važan za učinkovito interveniranje na europskoj razini. Riječ je o poplavama, prirodnim katastrofama te požarima i htio bih vam reći da bismo sutra trebali glasovati za to. Istovremeno nam trebaju i učinkovite mjere za intervenciju te prevenciju i zato vas molim molim danas ovdje u ime trenutnih i budućih pacijenata pred komisijom i ovdje pred Europskim vijećem da imate na umu razvoj e, europskog mehanizma za civilnu zaštitu koji bi trebao olakšati e, logističkim i nacionalnim kapacitetima terapeutsku intervenciju za kritične pacijente e, Također bi države članice trebale razviti čitav niz programa u tom smjeru i upravo zato E, ta, znači prijem za hitnu pomoć u Lijažu bi, bi trebao biti uključen u taj projekt. Ovdje je riječ i o ključnom proračunu za razvoj programa za borbu protiv raka na razini Europske unije. Puno hvala. Htio, htio bi govoriti o zdravlju. Mislim da je to svima jako važno zato što i jedinstvo znači i zdravlje. Molim vas da se držite ovog jednominutnog roka i sada riječ dajemo kolega Valas, imate jednu minutu. Komisija govori o prioritetima, o vezano uz rast i konkurentnost, a isto tako klimatske aktivnosti, mladi ljudi, ljudska prava. Stalan rast ne može se suzbiti sa klimatskom akcijom Emisije se povećavaju kroz rast. E, klimatska akcija e, nije došla do svoje polazične točke. To je, to jest da se više govori nego li što činimo aktivnosti u tom području. Ja vjerujem da sve više e, proračunskih rezervi treba mobilizirati. Nije sve u redu. Treba staviti na stranu novac ukoliko stvari krenu u pokrivu. Imamo dakle i siromaštvo, a isto tako i mali poduzetni poduzetnici su izuzetno velikim poteškoćama zbog čega se ne koriste sredstva koje je stavljeno u rezervu da se upravo suzbije neravnopravnost. Govorite o ljudskim pravima, da ljudski prava e, veliki su kompleks pitanja, a isto tako treba imati pravo na dostojanstven život, e, na zdravstvenu skrb, zbog čega se više ne investira u tom smjeru. Govoriti o europskim vrijednostima, pomognuti nevladine organizacije, a to bi upravo e, pospješilo i demokraciju i

Tko god e, želi snažnu Europu morat će pronaći načina i puteve da se upravo to i materializira, bez obzira na brojke i na finanske sredstva. Povjereniče, ja sam čuo onaj umetak kada ste govorili o projektima i kada ste se osvrnuli na pitanje Turske i kada ste spominjali dodane vrijednosti Povjereniče, ako je to e, bilo polazište zadnjeg saziva parlamenta o kojem smo i vi ja bili, kada smo e, raspravljali o proračunu, mi smo uvijek e, isticali da prije pet godina se to činilo. Mislim da se učini, ali što se dogodilo u međuvremenu? Turska i dalje podržava demokraciju u svojoj zemlji, u Afrinu, u sjevernoj Siriji, a i isto tako okupirajući i e, isključivo u gospodarsku zonu Cipra, a dozvolite da istaknem sljedeće. Mislite li da iste metode će donijeti drugačije rezultate no što je to bilo u prošlosti? Hvala lijepa. I kao zadnji govornik, gospodin Kerhe Renju. Evo, mi govorimo upravo u Europskoj uniji, isto tako i Parlament Europske unije će imati e, svoju ulogu, a isto tako i sve e, naše e, bojazne oko pakta o stabilnosti, govorimo sve oni izazovi u demokratskom smislu, u isto tako okoličnom smislu, a isto tako i u nedostatku istraživanja razvoja u području Europske unije i mnogo drugo područja gdje nismo investirali i zapravo ne samo Europska unija, već i nacionalne vlade nisu investirali investirali. Moramo ponovno sagledati i, i analizirati kako će te buduće investicije u infrastrukturnom smislu i u razvoj izgledati i to za dugoročni razvoj što znači da pakto stabilnosti i rastu jest upravo investicija u budućnost i doista vjerujem da proračun Europske unije jest mali dio jednog velikog izazova s kojim smo suočeni i stoga bih pozvao i druge da upravo sagledamo ovo i da fakto stabilnosti i rastu bude poticaj za vlade i za parlamente u investiciji u obrazovanje, infrastrukturu i okoliš, a sve ovo zajedno kako bi Europska unija postala dinamičnijom. Hvala lijepa. Time smo završili ovaj dio, a sada bih riječ dala u ime komisije gospodinu Oettingeru. Izvolite. Gospodine predsjednice, štovane dame i gospodo, ja sam sa svojim suradnicima intenzivno e, zabilježio sve vaše primjedbe, vaše argumente i sve prijedloge koje ste dali. Saslušao sam ih sve vrlo pozorno i svakako u idućih nekoliko sati i dana ću e, proći kroz njih, a isto tako ih procijeniti, sagledati i analizirati, a što će biti osnova za e, jedan dopis o provedivosti koji ćemo vam prezentirati u idućih nekoliko dana, a što sve skupa treba obuhvatiti kroz amandmane parlamenta, kroz vaše odluku sutra u ovom visokom domu, a isto tako i amandmane e, vijeća koja smo već dobili sve ovo, bit će obuhvaćeno u ovoj analizi i procijenit ćemo sve ove faktore. Što se tiče same tematike, dakle, isto tako kad je reč o pričuvama i o uvjetima koje se vezuju za ove pričuve, mi ćemo prenijeti ovu poruku i pokušati da proračun 2020. godine e, bude e, proveden, a bez e, ikakvih korištenja odnosno pričuvnih sredstava. Mihvales mm, je vrlo zanimljivo istaknuo nešto na što se želimo osvrnuti. Je li doista rast gospodarstva loše i za okoliš i za zaštitu okoliša? Želim to povrgnuti. Naime, rast u gospodarskom smislu zamisliv je i u Europskoj uniji koji nije usmjeren protiv zaštite okoliša, već koji je usmjeren u cilju zaštita okoliša, to jest neutralnost u tom pogledu je važno istaknuti. Ukupan sektor usluga i kada govorimo o njezi e, ljudi, iako isto tako govorimo o obrazovanju, ako uključimo i E, obrazovanje, odgoj mladih, e, to može povećati rast, ali to nema nikakve veze sa emisijama, nema veze sa stakleničkim plinovima, povećanjem CO2 i zbog toga je uvijek pitanje gdje i kamo se treba usmjeriti ovaj rast. Drugo, kada pogledamo E, energiju i kada pogledamo vjetroelektrane, imamo tu u Irskoj, želimo daleko veći udjel, dakle vjetroelektrana, aluminij, isto tako i beton i bakar je potreban za proizvodnju. Pitanje je kako se proizvodi upravo i bakar i e, čelik i beton. Je li to u visoko učinkovitim e, pogonima koji e, štiti okoliš ili su to uvozi iz dalekog istoka ili iz nekih prekomorskih zemalja. Zbog toga bih zamolio da doista prihvatite da rast BND-a nije vezan neposredno sa emisijama CO2 Mogu vas isto tako podsjetiti da Europska unija u zadnjih nekoliko desetljeća je doživjela velik rast, ali porast CO2 nije zabilježen, već što više smanjen je udjel CO2, a isto tako e, odvajanje i e, gospodarstva od okoliša, to se na taj način može objasniti i ovi efekti, moguće ih je analizirati. Treba nam rast tamo gdje e, su regije u Europi još uvijek podrazvijene. Ja se želim regije u ruralnom području Bugarske, u istočnom dijelu Hrvatske, želim da ista ta područja imaju jednak e, životne standarde kao što je to u Dublinu, Štutkartu i drugim područjima. Zbog toga je politika rasta dijelom naše kohezijske politike, a isto tako odvajanje e, svih onih emisija koje štete okolišu i moguće je to učiniti, a ne na uštup rasta gospodarstva. Hvala lijepa. Ja bih e, sada zamolila gospodina Tilikanina u ime vijeća. Da uzme riječ, izvolite. Hvala, gospođo predsjedavateljice. Štovani zastupnici, povjereniče, dame i gospodo, vrlo pažljivo sam slušao e, sve što ste kazali tijekom ove vrlo žive rasprave. Čuo sam sve argumente i sva različita mišljenja oko nekih pitanja. Želim zahvaliti izvjestiteljicama, a isto tako izvjestiteljima u Sijeni, predsjednicima odbora, te isto tako oni koji uzeli riječ u ime klubova E, želim zahvaliti na ovoj jasnoj argumentaciji koju ste imali, ali želimo razjasniti e, stav e, Europskog parlamenta, vaše prioritete. Ja ću obavijestiti svoje kolege u vijeću o svim ovim pitanjima. Kao što je netko kazao tijekom rasprave, treba zapravo dvije strane koje moraju postići sporazum i to je upravo to. Dakle, vijeće će učiniti sve kako bi kroz konstruktivni dijalog učinilo sve i kako bismo došli do sporazuma oko proračuna 2020. godine u zadanim rokovima. Još jednom vam želim zahvaliti na vašoj pažnji. Hvala vam. Hvala. Gospođa Holmajer, izvolite imate riječ kao izvjestiteljica. Gospodine povjereniče, što predsjednici vijeća, kolegice i kolege, na prvom mjestu želim se osvrnuti na riječi gospodina Kraha koji je osvrnuo se na nacionalnu kompetenciju kada je riječ o tome da Europa ništa ne donosi, da dolazi do otuđenja prema građanima. Jeste li kada zapravo pročitali ove naslove koje smo obradili u proračunu? Pa riječ je o konkretnim smjerama, o disciplinarnim e, sredstvima, a isto tako i o radu prekograničnom e, visokoškolskih ustanova. Jeste li se pozabavili o gorivoj čeli? Jeste li se pozabavili isto tako i interoperabilnošću energetskih sustava i čelična industrija koju je spomenuo povjerenike gdje imamo istraživačke radnje, gdje CO2 koji imitira ova industrija koristi se za e, temeljne uvjete, odnosno za temeljna sredstva u kemijskoj industriji. Dakle, to je CO2 neutralna čeličana kao takva. To su konkretni rezultati. Ako mislite da to nema e, nikakvog pozitivnog utjecaja, onda upravo ta istraživanja će drugi iskoristiti i to će imati zapravo učinka u čitavom svijetu, a to je upravo i naš cilj, da budemo moderni, konkurentni, da isto tako E, pazimo na okoliš i zaštitu okoliša, da se bavimo istraživanjem razvojem s kojim ćemo biti konkurentni u svijetu. To je cilj koji zajednički moramo slijediti. Dakle, to je cilj koji moramo objediniti. Predsjedništvo vijeća, kolege iz Finske, doista bih si željela da imamo manje E, stojičkih odgovora. Ja bih voljela da imamo zajednički angažman vezan s proračun. Mi kao parlament znamo da moramo biti spremni na kompromise, ali e, pomicanje vijeća mora ići u smjeru e, milimetar po milimetar i mora se početi kretati. Nadam se da ćemo prije 15. studenog započeti razgovor. Ciljevi koje je parlament vrijedni su da se rasprave i da pokušamo zajedničkim snagama dati jasan, nedvosmislen signal svima onima koji, evo gore, Britanci koji sjede u ovoj dvorani, koji žele uvijek naglasiti onu negativnu stranu svega, Britanskim kolegicama i kolegama mogu samo prenijeti da Europski revizorski sud e, će svakako uključiti i analizu e, i Velike Britanije. Sigurno da postoje velike primjedbe, primjerice u Walesu, da nisu ispunjavali standarde i tako dalje. Ne želim da tako komuniciramo. Ako postoje greške, onda ih treba ispravljati, bilo kad je riječ o Velikoj Britaniji ili kad je riječ kod nas u Njemačkoj. Međutim, želimo imati proračun koji će biti biti e, odraz međusobnog poštovanja, a to je jako važno za istaknuti u ovom kontekstu. Hvala lijepa. Eder Gardija Zabal, Rubijal. imate dvije minute. Izvolite. Puno hvala predsjedateljice. Gospođa Holmajer je napravila dobro zaključak ove rasprave. Također ja želim ojačati ovu ideju da ako postoji neka fleksibilna institucija u e, pregovorima o, proračunu, onda je to Europski parlament. I mi i dalje pokazujemo tu fleksibilnost. Dakle, evo još samo par sekundi jer e, e, već kasnimo u raspravi. Želim zahvaliti gospođi Holmajer na njezinom radu na ovom općem proračunu i također svima koji su sudjelovali u izradi našeg stajališta i kao e, zapravo više manje kao e, nekakva, nekakav poziv, zato što ne znamo hoćemo li s vama dalje pregovarati, ali želim sada zahvaliti e, povereniku Oettingeru zato što smo s vama e, dijelili jako puno noći, dugih noći, dugih sati u tim pregovorima, bili su konstruktivni, ali vi ste bili ti koji su zajedno s nama branili europski proračun i sada, s obzirom da imamo konkretne podatke, moramo ići na konkretna dijela, a da izbjegnemo rezove u onim programima koje smatramo ključnima. Nadam se da ćemo se uskoro brzo vidjeti. Puno vam hvala. Hvala vam lijepa. Time smo završili raspravu oko ove točke. Sutra je glasovanje. Prije no što pređemo na sljedeću točku dnevnog reda, dozvolite da iznesem nekoliko obavesti o E, dakle korekcijama odbora ITRE, LIBE JURI koje su jučer obznane na plenarnoj sjednici i nismo imali nikakav zahtjev da se o tome glasuje i upravo zbog toga dakle, temeljem članka 241. stavak 4. poslovnika smatramo da su ove korekcije usvojene. Hvala vam lijepa. A sada idemo na sljedeću točku dnevnog reda. Riječ je e, e za proračunski nadzor iz Petri Sarvama o različnici za izvršenje proračuna Europskog portnog uroda za azil. Za financijsku godinu 2017. E a 0011 iz 2019. To je broj dokumenta. Prije no što otvorim raspravu, želio sam vas mm, pozoriti na to da je e, postupak plavog kartona, isto tako i spontane za riječ, moguće je javljane i elektronskim putem. Stoga vas molim da uvijek Imate sa sobom karticu za glasovanje jer onda možete upravo koristiti prednosti elektronske prijave. A sada riječ četiri minute gospodin Sarvama izvjestite. Izvolite. Hvala vam lijepo potpredsjednice. Želim također zahvaliti Revizorskom sudu, komisiji mreži agencija i službenicima ovoga parlamenta na vrlo vrijednom trudu i radu tijekom postupka davanja razrešnice. E, sada raspravljamo o posljednjoj razrešnici za 2017. godinu decentralizirane agencije utječu na svakodnevni život građana Europske unije. To posebno vrijedi za Europski potporni ured za azil, EASO, Europska izbjeglička kriza je potresla Europu 2015. godine i s obzirom e, da je prema statističkim podacima kriza pod kontrolom, bez obzira na to mi se moramo pobrinuti e, da spriječimo buduće krize koje bi mogle nastati. Iz tog razloga sredstva iz europskog proračuna moraju se koristiti na učinkovit način i bilo kakve prijevare u korištenju javnog novca moramo spriječiti. Nažalost, kada je riječ o Europskom potpornom uredu za azil, to nije bilo e, to se nije dogodilo tijekom 2017. godine. Europski revizorski sud je izdao svoje mišljenje o zakonitosti i pouzdanosti uplata za sve agencije 2018. E, godine i za sve su dali zeleno svjetlo osim za EASO. Doista nam je žao da je revizorski sud izdao negativno mišljenje kada je riječ o uplatama Europskog potpornog ureda za azil. Uglavnom se radilo o neusklađenosti e, postupaka javne nabave u ožujku 2019. godine Europski parlament je odlučio odgoditi davanje razrešice izvršnom ravnatelju EASO za spomenutu financijsku godinu te da se, da se odgodi zatvaranje računa za tu godinu. Kao e, tijelo nadloženo za davanje razrežnice, odbor za proračunski nadzor je nakon jednoglasnog glasovanja odlučio odbiti davanje razrežnice EASO za 2017. godinu. Sljedeće činjenice su uzete u obzir. Kao prvo, e, nalazi Olafa vezano uz neregularnosti te e, problemi, te probleme sa postupcima javne nabave, zatim zlouporaba položaja kada je riječ o ljudskim resursima, e, povreda prava e, pravila o osobnim podacima i sl. Osim toga pokazala se sustavna neusklačenost i e, neadekvatni sustav interne kontrole. Pogreške zbog e, neusklađenih uplata iznosile su najmanje 17,7 milijuna eura, što odgovara 3,3% ukupnih e, isplata EASO-a tijekom 2017. godine. Osim toga, moramo naglasiti da je proračun za 2017. godinu bio izvršen pod nadzorom prethodne uprave EASO, a ovo izvješće se tiče davanja razrešnice za tu godinu. Međutim, moramo također e, prepoznati da je novi menadžment EASO-a e, predan provođenju reformi i uvođenju sustava interne kontrole. U svakom slučaju mi ne možemo dovesti u pitanje e, solidno financijsko upravljanje javnim novcem Europske unije. Nadamo se da ovaj parlament to neće učiniti. S obzirom na ove e, nalaze vezano uz e, poslovanje ASA 2017. Mislim da je odbijanje davanja različnice jedini ispravan odgovor. Hvala lijepo. U ime komisije gospodin Oettinger. Štovana gospođo predsjedavateljice, štovane dame i gospodo, zastupnici. Ja bih e, na početku želio zahvaliti kolegi Sarmu koji je bio izvjestitelj i koji je doista e, svu problematiku vezanu uz EASO poslovna godina 2017. godine zapravo jako dobro sažeo i proanalizirao. EASO igra ključnu ulogu u politikama Europske unije e, kad je riječ o politikama za azil, a isto tako i politikama migracije u državama članicama. A isto tako da je značajan doprinos za izgradnju sustava za azil u Europi. I mi se nalazimo usred tog procesa, želimo poduzeti daljnje korake naprijed, a ASO bi u tom pogledu trebao imati značajnu ulogu i zbog toga moramo imati povjerenje E, i apsolutno u sve aktivnosti Europskog potpunog ureda za oni su partneri koji e, podupiru države članice i njihove sustave azila, a je suočen sa velikim zahtjevima za dodjelu azila. A kad je riječ isto tako i o premještanju migranata koje države članice dobrovoljno e, žele ugostiti i preuzeti, EASO je doista od ključnog značaja. Kako bismo upravo osigurali konvergentnost nacionalnih sustava, EASO jest e, izrazvio norme koje vrijede u čitavoj Europi. Države članice imaju pravo a isto tako mogu koristiti se stručnim znanjima EASA. Kad je riječ primjerice o e, dakle, situaciji u zemljama podrijetla, gdje EASO zapravo može pružiti relevantne informacije. Jedan od razloga zbog čega je komisija postavila pitanje upravljanja e, unutar Europskog e, potpornog ureda za zil i problemi koji su se dogodili u prošlosti E, komisija je shvatila vrlo ozbiljno, to je izuzetno važno da se ovo e, sagleda. 2016. godine e, smo sagledali situaciju ASU i podupiremo tada upravljačkim strukturama, a isto tako i isto tako upravljene same agencije kako bi se uklonili greške koje su se dogodile, a prije svega kada je riječ o javnoj nabavi, dakle samo knjigovodstvo i računovodstvo, zaključenje poslovnih knjiga i tako dalje. Samo e, potporu je dobila i uprava EASA kako bismo uklonili prijašnje greške, prije svega kad je riječ o izvršenju proračuna, e, isto tako odabiru kadrova i isto tako kad je riječ o javnim nabavama. Mi ćemo to činiti u budućnosti. Međutim, mora vam biti jasno. Imamo e, dvije vrste agencije u Europskoj uniji. Jedna vrsta agencije su izvršne agencije koje kao takve zapravo e, imaju zadatke koje im e, daje komisija i gdje imamo jasan nadzor. Imamo isto tako i decentralizirane agencije koje su e, stvorene na temelju sekundarnog prava, a upravo je takva struktura bila i tražena. Komisija zapravo ima ograničenu mogućnost djelovanja te agencije. Glavna e, odgovornost ima uprava tih agencija u kojoj sjede predstavnici zemalja članica, a isto tako komisija koja ima dva mjesta u upravnom odboru. Glavni odgovorni su zapravo same uprave, a te decentralizirane agencije se nalaze između vijeća, parlamenta i komisije. A stručan nadzor i nadzor nad djelatnošću, te isto tako jasan uvid u pravni ustroj ne možemo se stvoriti, a po mom iskustvu u zadnjih deset godina i neposredno prije mog odlaska s funkcije, želio bih eh, dati prijedlog i vijeću i parlamentu. Mislim da bi, kad je riječ o decentraliziranim agencijama, eh, s obzirom da smo vidjeli da su dobili na vrlo velikom značaju zadnjih nekoliko godina i da kada imamo ovakav krivi razvoj u agencijama, moramo ih eh, postaviti pod jasan nadzor, a isto tako i Pitanje je li to zadatak komisije, međutim svakako treba imati jednu službu koja će sedam dana tjedno od 0 do 24 e, imati operativne zadatke i koje te zadatke e, treba e, jamstva da se provode upravo zadaci koji su naloženi. A treba preuzeti tu odgovornost. Međutim, ako je riječ o odgovornosti same agencije, da ona sama uklanja nedostatke, to drugim riječima znači da je to određena kolizija interesa i stoga moramo promisliti o tome kako ćemo riješiti slučaj. To bi trebao biti naš zajednički zadatak i povući tu pouku iz ovog slučaja. Želim isto tako i pozdraviti da mm, zadatak koji je proveden sa upravom, a isto tako i sa privrednim direktorom dovelo je zapravo do značajnih pozitivnih koraka. 48 od 61 primjedbe akcijskog plana već su dovršene. Europski revizorski sud eh, jest dao upravo toliko primjedbi riječ je o javnoj nabavi, internim kontrolama, a isto tako i o po dakle, poboljšanim procedurama kod zapošljavanja. 2019. je postignut napredak 100 od 175 zapošljavanja e, koje su provedene tijekom 2019. godine. To je upravo učinjeno e, prema uputama šest e, još e, mjesta koje e, nisu popunjena. Nova direktorica, gospođa Grigori, koja je prije nekoliko mjeseci stupila na ovu dužnost, će uspjeti konsolidirati rat i da će provesti sve preporuke, a kako bi se očuvala vjerodostojnost Europskog potpunog ureda za azil. Komisija će pratiti sve mjere koje se u tom pogledu zbivaju. Što se tiče izvješća Olafa i komisija podupire pod dakle prijedloge kao e, ureda a isto tako je kad je riječ o agenciji u svojoj djelatnosti. Zajednički cilj će biti da se mjere koje se provode trebaju spriječiti da se događaju ovakvi slični slučajevi. Komisija također E, želi se e, osvrnuti na e, funkcioniranje Europskog potpornog ureda i tu želimo pružiti svo naše stručno znanje, a kako bi se izazovi u području azila riješili prije tri godine, dali smo prijedlog Htjeli smo da JASO postane punopravna agencija Europske unije, te kako bi na taj način ispunila svoj mandat je naš poziv e, koji upućujemo državama članicama i parlamentu da se ove prejednake e, dožive dakle s potporu kako bi se upravo ovo zakonodavstvo moglo usvojiti. Zahvaljujem na pažnji. Hvala lijepa. Sada riječ ima kolega Zdehovski, izvolite. Děkuji, paní předsedající. Vážený pane komisaři, Vážený pane mi... Hvala lijepo. Dame i gospodo, prije svega želim zahvaliti izvjestitelju gospodinu Sarvami na dobro obavljenom zadatku i njegova prezentacija je bila vrlo jasna. On mislim da je on vrlo dobro objasnio probleme mi se s time suočavamo na Malti svake godine. I bila sam tada, 2017. sjećam se prezentacije agencije kada je bilo rečeno da bi je trebalo proširiti djelokrug rada, kako će se ona nositi sa novim aktivnostima i e, oni su htjeli doista postati jednom od najznačajnijih agencija u Uniji. Što se dogodilo nakon tog skandala? Ono što se dogodilo u agenciji doista jest skandalozno i mislim da to treba reći jasno i glasno. Ništa slično nam ne može biti prihvatljivo. Želim također zahvaliti Olafu kao i revizorskom sudu koji su surađivali na ovome predmetu. Nažalost, to još nije e, dovršen, taj postupak još traje, još nije dovršen. Međutim, nakon istrage se jasno pokazalo da bi to trebao da bi to trebalo biti, trebao biti znak drugim agencijama da se tako što ne smije ponoviti. A sada zastupnica Volter u ime socijaldemokrata izvolite. Zahvaljujem. EASO je e, jedan od e, glavnih e, partnera za rješavanje pitanja migracije, nestabilnost na europskim granicama, dovela je toga da su migracije postale e, jedan od e, ključnih problema u Europskoj uniji. EASO mora koordinirati politike među državama članicama području azila, također treba unaprijediti provedbu zajedničkog sustava za azil i pomoći državama članicama koje su izložene posebnom pritisku poput Grčke i Italije. Kako bi EASO mogao doista obavljati sve ove važne zadatke, treba našu potporu i ima potporu kluba SID-a. Međutim, nažalost, 2017. i ranije e, bilo je mnogo nepravilnosti u izvršenju proračuna i to kako što se tiče ljudskih resursa, tako i što se tiče izvršenja uplata. Iz tog razloga klub zastupnika socijalista i demokrata sutra neće moći glasovati za to da se da razrešnica za 2017. godinu. Međutim, nakon promjene uprave 2018. godine, kada je e, stupio na scenu novi izvršni ravnatelj, tu su e, učinjeni značajni pomaci prema naprijed i ona zaslužuje e, svu potporu kako bi provela te e, aktivnosti. Zato mi je drago da će sutrašnja rezolucija naglasiti upravo te pozitivne pomake. S obzirom na ovu pozitivnu dinamiku unutar EASO-a, nadamo se da će moći ostaviti probleme za sobom i fokusirati se na potporu europskoj politici azila. Nadam se da to znači da ćemo sada moći učiniti iskorak prema naprijed. Jer ASO nam je potreban kako bismo rješavali zajedničke migracijske probleme i kako bismo spriječili e, gubitak ljudskih života na našim granicama. Zahvaljujem. Sada zastupnik Strugariju, zastupnica Strugariju u ime Renew Europe. I will continue in uh, Romanian. Domnule dragi colegi, factual... E, dakle, povjerenice, uvaženi, povjereniče, uvaženi kolege, Mislim da mi u Europskoj uniji ne samo da moramo podržati politiku azila i moramo se koncentrirati također i na to da ne možemo mijenjati e, proračun koji nas čeka, 7,7 milijuna dolazi iz džepova europljana, a pritom se nije poštivala proračunska procedura. Ovdje se govori o istrazi, u to kako se trošio javni novac, novac europskih poreznih obveznika i moramo moći obraniti te postupke i uzeti u obzir norme u području zaštite osobnih podataka. Mi smo institucija koja mora pokazati dobrim primjerom i ne samo da moramo biti odgovorni kada je riječ e, o novcu koji su nam povjerili europski sugrađani. Mi smo prošle godine donijeli neke odluke i smatram da ovdje trebamo osigurati dobro funkcioniranje ovih agencija jer Europska unija se ne može dopustiti da na krivi način troši novac europskih poreznih obveznika. Trebamo se također koncentrirati na konkretne aktivnosti. Ne smijemo zaboraviti ono što je ključno u sklopu politike azila i moramo se pobrinuti da se ono provodi do kraja. E, naime, što se tiče davanja razrešnice, to nije samo formalnost, to je jedna od značajnih odgovornosti i ovlasti ovoga parlamenta. Tu je bilo zlouporaba, e, kada je riječ o javnom novcu, to nije praksa koja može biti prihvatljiva. To vrijedi za EASO, ali isto tako i za druge europske institucije. Hvala gospođo kolegice. Sljedeći se je gospođa von Kramon Tabadel. Hvala vam. Europskoj uniji treba doista funkcionalan Europski potporni ured za azil. Naši sugrađani, zajedno s nama, eurozastupnicima, očekuju da sve institucije provode etička, financijska i druga pravila u našoj Uniji. Moram e, čestitati novoj izvršnoj ravnateljci aso Nini Gregovi i njezinim suradnicima na uloženom trudu. Oni imaju akcijski plan i provedba tog akcijskog plana je već dala značajne rezultate kao što su kolege spomenuli. Trenutno e, se tu također povećavaju e, sredstva, ali isto tako oni zapošljavaju i nove ljude. Treba im potpora drugih institucija kako bi mogli postati agencija kakva nam treba, agencija koja će izvršavati svoje zadaće i dužnosti i pružati potporu državama članicama trećim zemljama i tražiteljima azila koji dolaze u Europu. Ako vodimo računa o tome kakva nam agencija treba, onda nećemo dati razrješnicu Azovu za 2017. godinu. Međutim, ja se radujem unaprijed ožiku 2019. kada će, e, tisuće 2020. kada ćemo moći dati razrješnicu. Joachim Poštovani gospodine predsjedavatelju, me dame i gospodo, želim podsjetiti da tema jest e, različnica za 2017. godine Europskog potpunog ureda za azil. Dakle, ne govorimo o e, egzistenciji, niti o tome da želimo zatvoriti a Dakle, sve ova pitanja i sve ove poruke koje upućujete e, malo me iznenađuju, jer tema je jasna riječ je o različnici. A kada pogledam poslovnik, različnica govori o financijskim aspektima, prihodima, rashodima. I tu je potpuno jasno da 2017. godina jest pod povećalom i da jest opterećujuća. Izvjestitelj je to istaknuo 10% proračunskih sredstava su zapravo nenamjenski trošena i nisu uredno e, tim sredstvima, a upravo tom činjenicom eh, treba se baviti i to opravdava eh, nas da ne damo različnicu u tom pogledu i stoga se ovo pitanje može vrlo jednostavno riješiti. Hvala. Za se javio Richard Čanecki, izvolite. panie przewodniczący! predsjedatelju gospodine povjereniče dragi kolege i kolegice. E, htio bih e, zahvaliti povjereniku na radu i suradnji s Europskim parlamentom. E, znači, vi ste zaista osoba koja ste imali uvijek ideje koje su bile vrlo odlučne i upravo zato vas cijenimo zbog toga jer mnogi dolaze ovdje koji nemaju ideju ni o čemu. Ovo je vrlo čudna situacija zato što se jako rijetko događa E, da se e, tako brzo razriješi dužnosti e, odgovorna osoba za neku instituciju nakon što su utvrđene određene nepravilnosti. S obzirom da je riječ o jako važnoj temi za građane Europske unije. Dakle, pitanje azila je od iznimne važnosti za sve, čak i one koje se ne zanimaju za politiku. I upravo zato nam je drago što je ovo pitanje e, zapravo probudilo znatiželju mnogih e, zastupnika u ovom parlamentu. E, proračun za 2017. godinu je bio neprihvaćen, a to pokazuje da oni koji su vrlo često govorili na koji način se moraju rješavati pitanja azila, da onda su se oni sami loše ponijeli. Eh, Zahvaljujem. Upravo sam se vratio iz izbjegličkog kampa u Mori na Lesbosu eh, kako bih vidio s kakvim se poteškoćama suočavaju svi tražitelji azila i eh, koliko su ranjiva ljudska prava na tom području. Dakle, socijalne organizacije su te koje su ukazivale na tu situaciju, a s obzirom da je Europski ured za, za azil za to odgovoran, riječ je o to tome da e, ne funkcionira kako bi trebao. Dakle, bilo je dosta neusklađenosti u plaćanjima, e, što je do i problema s javnom nabavom i zapošljavanjem, e, što zapravo dovodi do problema zbog ljudi koji dolaze iz Sirije ili iz drugih zemalja. Ono što mi smatramo da je problem, a to je da je eksternalizacija Mm, e, granica zapravo strateški problem Europske unije i to je ono što nas je dovelo do situacije sa Turskom i time provodimo negativnu politiku prema migrantima. Nama treba e, potpor ured za azil koji se temelji na ljudskim pravima, a ne e, na nekakvim obskurnim ciljevima vanjske politike Europske unije. Puno hvala. Herr Lagos, Johannes. Gospodin Johannes Lagos. To žitimo bu Zahvaljujem predsjedatelju. Kada govorimo o Europskom potpornom uredu za azil, tema davanja razrežnice je od ključne važnosti koja pokazuje da postoji e, čitavo tržište koje je povezano sa imigracijom. E, da postoji jako puno novca koji se namjenjuje za određene ciljeve kada je riječ o e, sektoru azila, a mnogo tog novca je e, loše iskorišteno. Treba potražiti one koje zlouporabljaju sredstva iz fondova, treba ih prokazati je li riječ o grupi osoba ili pak o cijelom udruženju koje krade novac poreznih obveznika. Ja sam e, znači tražio da se prijave te osobe i te organizacije da se dovedu pred Grčku, grčko pravosuđe kako bismo pronašli krivce. U mojoj državi e, država e, znači nema nikakve, nikakvu odlučujuću moć po pitanju migracija, znači oni koji vode glavno riječ su nevladine udruge. A sada gospodin Lopis Aguilar, izvolite imati riječ. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Povjereniče Oettinger, e, znači odbor za e, e, znači Libe kojim predsjedam je taj koji je se bavio pitanjima poslova Europskog potpornog ureda za azil. Zato što on s jedne strane daje praktične alate koji se temelje na poznavanju podataka i činjenica što je iznimno bitno kako bismo razlikovali istinu od laži. Kada govorimo o e, problemu zajedničkog upravljanja azilom i tražiteljima azila, ali istovremeno tvrdimo da smo nažalost e, došli do e, kompletnog blokiranja e, regulacije tog Europskog potpornog ureda za azil u vijeću. To bi trebao biti dio reforme znači sustava azila na europskoj razini, a Europsko vijeće je taj koji i dalje blokira paket za azil. A revizorski sud je ukazao na nepravilnosti znači u poslovnim knjigama za 2016. i 2017. godinu godinu i riječ je o tome da e, se e, unutarnja kontrola i planovi upravljanja moraju provoditi u EASU na transparentan način, a na to je odbor za građanske slobode uvijek ukazivao. Dakle, mi smo vam do sada e, davali veliku potporu, nastavit ćemo to činiti i dalje, ali ove se stvari moraju riješiti. Hvala. Hvala Gospodin Hvala gospodine predsjedavatelju. Politika azila Europske unije je katastrofalna. EASO jest stroj za uništavanje novaca, kao što izvješće pokaže, ne treba nam agencija za pitanje azila, već azil za povrat izbjeglice migranata. I to bi trebalo koristiti za učinkovito čuvanje vanjskih granica kako bismo smanjili migracije na nulu. A u pogledu rata u Siriji, Moramo imati učinkovitu zaštitu granica, moramo spriječiti da e, teroristi koji su pobjegli na bilo